94 protiv, suzdržanih 120. Amandman 55 je odbijen. Amandman 43 odbijen. Amandman broj 56 odbijen. Amandman broj 57 odbijen. Amandman broj 44 odbijen. Amandman broj 29 odbijen. Amandman broj 80 odbijen. Amandman broj 58 usvojen. Amandman broj 13 odbijen. Amandman broj 49 usvojen. Amandman broj 59 odbijen. Amandman broj 60 odbijen. Amandman broj 15 odbijen. Amandman broj 17, prvi dio, usvojen. Amandman broj 17, drugi dio, usvojen. Amandman broj 3, odbijen. Amandman broj 32, odbijen. Amandman broj 61 odbijen. To su bile rezultati glasovanja o prvom paketu amandmana na zajednički prijedlog rezolucije. Sada bih htio sve obavijestiti da će rezultati glasovanja o drugom paketu amandmana na ovaj zajednički predlog rezolucije biti objavljeni u 8.30, 20.30 večeras. Još uvijek prikupljamo sve glasove, dakle 8.30 večeras objavit ćemo rezultate glasovanja o drugom paketu amandmana. Predstavili smo rezultate koje smo dobili do sada, a sada prelazimo na treće glasovanje o trećem paketu amandmana na zajednički prijedlog rezolucije o usklađenom djelovanju EU-a u borbi protiv pandemije bolesti COVID-19 i njezinih posljedica. Kao što vam je poznato, glasovat će se na isti način kao u prvom i drugom glasovanju. Ovo treće glasovanje će trajati do 6 sati. Sada otvaramo glasovanje i trajat će do 6 sati, do 18 sati. Rezultati o trećem paketu amandmana za koji će se sada glasovati bit će objavljeni u 10.30. Dakle, u 8.30 rezultati za drugi paket, a u i 10.50 večeras za treći paket. Sada je otvoreno glasovanje i prekidamo sjednicu. Hvala lijepa.